Poštovane kolege, dobro jutro. Mislim da je vrijeme da počnemo s radom. Dakle, najprije ćemo govoriti o izvješću o programu za budućnost mobilnosti u Europskoj uniji, a izvjestitelj je gospodin Ujhejli. Je li tu? Je. Dobar dan. Gospodine izvjestitelju, Predat ću vam riječ, a e, nakon vas ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni kako bismo mogli imati raspravu, a također ćemo čuti i mišljenje Europske komisije. Izvolite. Hvala najljepša. Poštovane kolege, govorit ću na mađarskom, pa vas molim da koristite slušalice. Dakle, ovdje ćemo govoriti sada o jednom vrlo zanimljivom izvješću. Nisam koristio klasičnu metodu kada sam radio na ovom izvješću jer se radi o jednom općem izvješću. Na samom početku želim e, reći o čemu smo htjeli govoriti ovdje u izvješću. Kao što znate, postoji priopćenje komisije koje je e, dosta široko, možda preširoko, ne samo po naslovu priopćenja, već i po sadržaju. Zato sam ja malo promijenio redosljed. U Strasburu sam se sastao sa izvjestiteljima u Sjeni i pokušao sam ih uključiti od samog početka e, u definiranje različitih područja. Različiti klubovi zastupnika su htjeli sudjelovati u ovom izvješću i mislim da je to bilo plodonosno jer smo uspjeli vidjeti što je važno za koga i upravo u tom smislu ćemo i govoriti o ovom izvješću. Zato se želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na jako dobroj suradnji. Još jednom ću reći da se ovdje radi o općim pitanjima koji se tiču mobilnosti. E, dakle, radi se o multimodalnom dokumentu, to je bila i moja namjera od samog početka. I e, nadam se da ćete u ovom izvješću vidjeti jasne smjernice. Ovdje govorimo i o okolišnim i o socijalnim aspektima. Zašto? Zato što su to pitanja o kojima se možda još detaljnije govori i u drugim izvješćima. Ovdje ta pitanja spominjemo u više stavaka, ali tu također govorimo i o automatizaciji, digitalizaciji, utjecaju digitalizacije i automatizacije to je razlog zbog kojeg sam skratio naslov ovog izvješća u odnosu na naslov priopćenja komisije. Kao što sam rekao, mi smo imali preliminarni sastanak eh, izvjestitelja u Sjeni. Eh, tu sam dobio dosta dobrih e, savjeta koje sam uključio u ovo izvješće e, i ako nešto nisam uključio, razlog za to su ograničenja s kojima se suočio kada sam e, radio na redakcijskom dijelu ovog izvješća. Mi ovdje govorimo dakle o različitim sektorima mobilnosti, govorimo o metodologiji rada, načinu na koji istraživanje i razvoj nam mogu pomoći u napretku na ovom pitanju i također smo si postavili pitanje e, kako se ovaj sektor promijenio u odnosu na e, korisnike. Neću sada detaljno govoriti o priopćenju komisije na kojem se temelji moje izvješće, samo ću reći nekoliko riječi. Prijedlog e, Europske komisije sveobuhvat no govori o svim prethodnim prijedlozima izmjene mobilnosti predviđene za budućnost. Zamisao priopćenja komisije je da mobilnost bude povezana, konkurentna, te da Europa bude lider u ovom području u budućnosti. To bi bilo sve za sad. Mislim da bi bilo važno čuti i druge predstavnike klubova. Ali evo, kao što sam rekao, ovdje se radi o jednom općem pristupu u kojem se nismo htjeli pogubiti u detaljima, htjeli smo se zacrtati sasvim jasne ciljeve, govoriti o pristupačnom e, prevozu koji govori i o razvoju i koji, bude, koji je dostupan svim korisnicima. Hvala najljepša, a sada predajem riječ gospodinu Gonteu. Gracias, Gospodin de Grande. Hvala najljepša. Gospođo predsjedateljice, hvala izvjestitelju, hvala svim kolegama, hvala izvjestiteljima u sjeni. Neću dugo govoriti Želim samo zahvaliti izvjestitelju na njegovom pristupu. Kao što je rečeno, već smo imali jedan neslužbeni sastanak na kojem smo pokušali svi zajedno pripremiti izvješće kako bismo poboljšali dosta općenit dokument komisije. Ne možemo izbjegavati to pitanje općenitosti teksta komisije. Mislim da se neke stvari trebaju revidirati, a na tome je izvjestitelj radio na vrlo inteligentan način. Ovo izvješće na vlastitu inicijativu je uravnoteženo, razumno, kao što sam rekao imali smo već priliku o njemu razgovarati i e, mislim da je većina onog što je rečeno na sastanku preuzeto u tekstu. Na tome se zahvaljujem i izvjestitelju. Izvjestitelj je e, uvrstio u tekst različite teme o kojima smo govorili na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Ovdje smo dosta govorili o e, aspektima koji se tiču e, budućnosti, e, mobilnosti u sadašnjosti, ali isto tako i u budućnosti, o novim tehnologijama smo govorili, umjetnoj inteligenciji. To su sve novi fenomeni s kojima ćemo se E, suočiti u budućnosti i e, koji će sigurno imati utjecaj na nove načine prijevoza. Zato mislim da moramo budno pratiti razvoj situacije e, i o svemu tome se govori i u izvješću. Kao što sam rekao, izvješće je dosta razumno. Ja sam jedan od izvjestitelja u sjeni. Naravno, predoći ću neke amandmane koji se tiču sigurnosnih aspekata pravnih aspekata, e, pravne odgovornosti i e, radnika iz ovog sektora. O svemu tome smo već e, međusobno razgovarali. Ja ću predstaviti konkretne amandmane na ovu temu. I mislim da će se kolege složiti s ovim amandmanima. U svakom slučaju možemo razgovarati o njima kako bismo detaljnije utvrdili neke elemente koji se tiču naše e, sadašnjice, a koji će biti prisutni i u budućnosti. Dakle, ja namjeravam surađivati s izvjestiteljem na ovu temu. Mislim da moramo ostvariti suživot između e, sadašnjih prevoznih sredstava i budućih, uzimajući u obzir sve izmjene, E, gospodarstvo dijeljenja, na primjer, koje će izmijeniti dosta stvari u budućnosti. Ne smijemo e, stvari prepustiti kaosu, sve mora biti zakonski uređeno, moraju postojati jasna i pravedna pravila, ne smijemo kočiti inovacije, ali isto tako trebamo ispoštovati prava radnika. Dakle, to su sve aspekti na kojima želimo raditi. E, pravednost i jednakost su ovdje jako bitni elementi i treba ih ispoštovati. Naravno, ne smijemo sprečavati napredak, ali taj napredak trebamo budno pratiti. Ne smijemo pustiti da se stvari same odvijaju bez zakonskog uređenja, jer ponekad do toga dolazi. Političke odluke jednostavno se ne donose na vrijeme, te se moramo osloniti na e, presude, sudske presude koje se nekada i sukobljavaju i zato na tome trebamo raditi dosta rano. Hvala gospodine De Grande. Gospodin Van Miltenburg, izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Evo, ja ću govoriti na materinjem jeziku. Želim se zahvaliti izvjestitelju na predlogu izvješća na temu programa za budućnost mobilnosti u Europskoj uniji. Kao što je rekao izvjestitelj u Sjeni, E, zadovoljni smo suradnjom s izvjestiteljem, no e, moram priznati da je teško raditi na ovakvom izvješću na vlastitu inicijativu, a ne govoriti o inicijativama koje su u tijeku. Dakle, ovdje smo ograničeni samo na određene teme, E, inovacije, digitalizacija, sigurnosni aspekti u prometu, to su sve jako važni elementi kada govorimo o budućnosti e, mobilnosti u Europskoj uniji. Mislim da trebamo iskoristiti sve prilike koje su pred nama u sektoru mobilnosti, a koji mogu ići e, ka ostvarenju cilja gospodarstva, e, bolje gospodarstva. Također treba se primjenjivati i načelo onečišivač e, plaća. Trebamo imati i e, jednake prilike u svim načinima prevoza. To se treba primjenjivati na sve vrste prevoza, uključujući cestovni promet. To smo već razmotrili kada smo govorili o ovom izvješću i mislim da ako želimo imati e, održiv promet onda trebamo uvesti načelo da e, potrošač plaća. Glede e, digitalizacije, već smo rekli da u ovom izvješću spomenjemo aspekte novih tehnologija. automatski automobili su ovdje jako važni, ali ako želimo napredovati, trebamo raditi i na E, tehničkom usklađivanju, na poštivanju osobnih e, podataka, a upravo kada govorim o zaštiti privatnog života i osobnih e, podataka, mislim da je to jako važna tema. Još nešto što je važno je inovacija, ne samo tehnološki napredak, već isto tako i socijalna inovacija gdje možemo govoriti o novim vještinama koje će se sve više i više koristiti u budućnosti e, u zapošljavanju u ovom sektoru. Izvjestitelj je i tome posvetio dosta pažnje, to je dobro. Naravno, što se tiče sigurnosti cestovnog prometa, tu trebamo poboljšati situaciju. Situacija još uvijek nije zadovoljavajuća i mi bismo trebali biti lideri po pitanju e, standarda cestovne sigurnosti. Kao što znate, uskoro ćemo imati i e, automatske automobile, povezane automobile i e, zato je važno govoriti o sigurnosnim aspektima, sigurnosnim aspektima u tunelima, u e, transeuropskoj mreži i na tu temu očekujemo predloge komisije. Nadam se da će se sve ove teme o kojima sam govorio pronaći u izvješću. Hvala najljepša, gospodine Van Miltenberg. Gospodin Dalunde, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao i e, prethodni govornici, ja ću govoriti na maternjem jeziku. Mislim da je ovo izvješće jako dobro. E, ovdje zapravo anticipiramo budućnost i zaista mislim da moramo utvrditi prioritete. Trebamo poticati potrošače da koriste ekonomična i e, zelenija vozila. Načelo onečišćivač plaća je ovdje jako dobro. Također sustav bonusa i malusa koji mogu poticati potrošače da kupuju e, čista vozila, ona koja manje e, zagađuju. Sasvim je jasno da bi potrošači trebali imati bonus kada kupuju novo zelenije vozilo, ali se trebamo zapitati tko će to platiti. E, pa to bi trebali platiti oni koji imaju malus, odnosno oni koji onečišćuju. Na taj način će se ostvariti ravnoteža između onih koji kupuju zelenija vozila zahvaljujući gospodarskom poticaju koje će financirati oni koji kupuju automobile koji onečišćuju. Također treba uzeti u obzir i razumnu cijenu pri korištenju cesti koje su e, zagušene i koje stvaraju ogromno onečišćenje. Također postoje i autonomni automobili, možda će nam to u budućnosti e, omogućiti da imamo manje E, parking mjesta, što znači da će biti prijatnije šetati se našim gradovima koji neće biti ovako e, zagađeni. A hvala najljepša gospodine Danunde. E, evo i ja sam htjela postaviti jedno pitanje. Oprostite, nisam vas vidjela. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, Mislim da nam je ostalo malo vremena pa bih htio samo dati dva komentara koje se nadovezuju na ovo što je rekao kolega Louis de Grandes. E, ja se slažem sa e, Louis de Grandesom i van, gospodinom Van Miltenburgom o kvaliteti predloga, No ovdje nam nedostaje jedna stara ideologija, odnosno prelaz s jednog modalnog sredstva na drugo. Jer e, ovaj tekst je jako dobar, ali ne smijemo zaboraviti da imamo jako puno kamiona u cestovnom prometu i ako već radimo izvješće na vlastitu inicijativu, ako uzmemo u obzir bijelu knjigu iz 2011. godine, trebalo bi uzeti u obzir takozvani shift model i međumodalnost koji trebaju biti ključni koncepti u ovom izvješću, a ne samo se osloniti na moderne elemente e, mobilnosti u Europskoj uniji. Evo, zato sam to htio reći. Naravno, ako izvjestitelj se ne slaže s tim, mi ćemo ipak e, predložiti amandmane u tom smislu. Hvala, gospodin Tevinška. Hvala, gospođo predsjedateljice, dobar dan svima. E, ja ne sumnjam u sve ovo što je reklo, što je rečeno, siguran sam da je ovo jako kvalitetno izvješće, ali e, neki su govorili o strateškom pregledu i mislim da u e, izvješću na vlastitu inicijativu kada govorimo o strateškom pregledu moramo imati procjenu sadašnje situacije najprije. Bez toga ne možemo reći da se radi o potpunom izvješću. E, to je nešto što se ne može uraditi u nekoliko rečenica. Ne možemo govoriti samo ono što traže kupci i tako dalje, već trebamo reći kakva je situacija takozvanog ekosustava e, kako bismo mogli dati predloge za ispravne poticaje koji bi se mogli dati u ovom sektoru. Dakle, to je samo bio jedan kratak komentar. Hvala gospodine Teliška, gospodine Hertug. Izvolite. Hvala lijepa. I s moje strane Eh, bih htio nešto reći. Mislim da ovaj eh, izvještaj doprinosi anticipaciji eh, budućnosti. Oni koji u Njemačkoj slijede zakonodavstvo sada će jedan visoki sud odlučiti o tome da li Njemačka u bliskoj budućnosti želi zabraniti automobile koji onečišćavaju. To nam pokazuje da je e, se svijet mobilnosti kreće naprijed. I smatram također da u ovom izvještaju e, su e, odabrana dobra načela i početne točke E, bijela e, knjiga iz 2011. se time pojačava. Međutim, moramo imati na umu da od 2011. je prošlo gotovo sedam godina i mnogo se toga dogodilo. Imali smo e, skandal s emisijama u industrijskim zemljama imamo lance vrijednosti E, imamo paket za mobilnost 2 komisija, e, od Europske komisije. Tu imamo jasne mjere koje će voditi do zakona. To nam pokazuje da moramo ovo kretanje e, ozbiljno shvatiti. Ako govorimo o digitalizaciji, ne smijemo misliti da postoji samo zaštita podataka. Naravno, ona je važna, ali digitalizacije ide dalje, ona će sve promijeniti. To znači, i, to je jako teško. obrazovanje nacionalna nadležnost, a u Njemačkoj o tome odlučuju zemlje članice, lender. E, oni ljudi koji e, za 15 godina još neće biti u mirovini, oni moraju sada shvatiti što to znači kako se to umrežava, kako koristiti tehnologije e, koje si danas stariji ljudi uopće ne mogu predstaviti. Ako imamo automobilsku industriju u Europi koja se jako oslanja e, koja još e, oslanja na motore sa unutarnjim sagorijevanjem, a koja nam donosi prihode. Ti prihodi se moraju uložiti u to da e, idemo prema elektrifikaciji e, prijevoza e, neki smatraju da sa teoretskom politikom možemo sve preokrenuti to nije točno Imaćemo prijelazni period koji ako sve dobro ide trajati 10 do 15 godina ako ide lošije 20 godine godina. možemo u tom prijelaznom periodu koristiti hibridne modele i tako dalje. A i na kraju želim reći, ako idemo ovim putem prema elektrifikaciji, onda moramo osigurati da automobilska industrija e, može i prodavati svoje automobile e, možda e, to neće mnogi prihvatiti E, moramo stvoriti okvir za automobilsku industriju ekosustav koji nam e, nedostaje Kina na primjer e, je strateški dobro napravila svoj okvir proizvodnja automobila je s jedne strane a s druge strane homologacija želim time reći da cijeli taj kompleks se ne oblikuje samo time e, da pišemo pametne dokumente e, politika mora e, stvoriti dobar okvir za korake naprijed sa europskim fondom za čistu mobilnost moramo osigurati infrastrukturu koja će biti raspoloživa koja će riješiti ove probleme komisiji treba reći da je e, loše da imamo samo obavještavanja, komunikacije, trebamo zakonodavni okvir. Hvala. Gospođa Majsner ima riječ. Još jedna kratka primjedba. Izvještaj je dobar. Moramo se bagviti e, budućnošću. Digitalizacija će mnogo toga promijeniti. E, ako imamo multimodalni prijevoz, to će biti jako dobro. E, govorimo i o željeznicama. na tome radi komisija mogu vam dati informacije o tome što planira komisija E, digitalizacija je dobra, ali moramo u cijelom e, e, lancu vozila imati digitalizaciju, uključujući i željeznicu i druge vrste prijevoza. Tu imamo mnoge aktere. Ako to iskoristimo, možemo postići veliku učinkovitost, štedjeti energiju i tako dalje. Parlament mora surađivati s komisijom kako bismo išli dalje i naprijed. Hvala lijepa gospođo Meissner. Jel još netko želi uzeti riječ? Ja ću uzeti riječ. Ovo je vrlo važan izvještaj. E, sada e, oblikujemo program za budućnost mobilnosti u Europi E, e, imamo e, riječ koji je, ima smisla program budućnost od čega se sastoji budućnost klima se mijenja imamo klimatske elemente koje treba ispoštivati moramo smanjiti emisije CO2 moramo imati nisko ugljučno gospodarstvo kako riješiti bolest 21. E, stoljeća, a to je onečišćenje. E, onečišćenje. E, sto tisuća preranih smrti u Europi. Što radimo da to spriječimo? Drugo, treba ponoviti da buduća mobilnost mora biti dostupna za sve. Isto tako, za Eh, hendikepirane osobe kako za, tako i za osobe koji nemaju sredstva da si priušte neko vozilo. ili eh, nemaju pristupa prijevozu ili eh, im je prijevoz preskup. Drugo, treće područje koje je važno, mobilnost koja će biti povezana povezanost autonomno vozilo još nije e, na sceni e, autonomno vozilo e, vozilo ovisi o eksperimentima pokusima gospodin van Milterberg je rekao nešto što je važno govorio je o pitanju podataka to je vrlo važan element ali imamo i e, kibernetsku sigurnost, imamo odgovornost. E, povezano vozilo e, mi moramo premostiti praznine, jazove, nemaju svi pametne mobitele. To mora biti naš program. Kako povezati regije E, tu moramo osigurati e, interakciju i koheziju e, svih naših regija. Govorili ste također o pitanju sigurnosti, to će biti veliko pitanje. To mora biti u samom središtu naših rasprava. Ova nova ekonomija koja dolazi, to je ekonomija suradnje za razliku od ekonomije platforme. Moramo imati okvir za to. E, moramo ih e, imati e, jasan okvir, a ne sve prepustiti pravosuđu. Gospodin Telička i gospodin Ertug. Mobilnost, mora imati jednu dobru strategiju konverzije europske automobilske e, industrije. Sutra ne možemo e, imati vozila na koja e, imaju pogon na konvencionalna goriva, fosilna goriva. Vidite koliko imamo zadataka ja ću dati a amandmane na ovu realnu ambiciju E, reći ću e, da e, budućnost mobilnosti nije individualna stvar, to moramo dijeliti. A autonomno vozilo neće biti izolirano. Pitanje je kako ćemo mi to uokviriti. Ja silazim s vlaka i uzimam svoj bicikl, e, idem na neko treće prijevozno sredstvo. Kako to uokviriti u propise i zakone? Gospođa e, Izabel Van Dom, imate riječ, izvolite. Govorit ću francuski. E, gospođo predsjednice, nemamo većih primjedbi na ovaj nacrt izvješća. Čuli smo već komentare E, samo nekoliko informacija. Mi smo danas čuli nešto o sigurnosti, cestovnoj sigurnosti. E, komisija će predložiti za nekoliko tjedana u proljeće, nadamo se da ćemo predložiti treći paket za mobilnost. E, tu ćemo imati sigurnosne elemente, elemente cestovne sigurnosti E, e, e, u istom periodu će komisija predstaviti svoj paket povezan s podacima. Nadamo se da ćemo i dalje doprinositi rješavanju problema koji su identificirani danas ovdje. Socijalni element, element obrazovanja su također važni. identificirali ste jednu studiju koja Eh, je u tijeku koja će odgovoriti na vaš zahtjev eh, eh, za povezanost još jedna stvar koja se spominje u izvještaju to je ruralni aspekt mobilnosti zahvaljujući europskom parlamentu uskoro ćemo moći potpisati ugovor E, e, za mobilnost u ruralnim područjima. Hvala parlamentu i Tranu što su se pozabavili ovom temom. Što se tiče imam još jedan aspekt koji želim podcrtati, koji niste tu riječ izgovorili. Gospođa Bulc želi E, gurati temu multimodalnosti u 2018. E, mobilnost neće biti individualna, ona će uključivati sve vrste prijevoza i to čistog prijevoza. Nadam se da sam e, se dotakla svih naših najvažnijih točaka. Hvala lijepa. Gospodine Lima, završnu riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. E, vrlo mi je bilo drago čuti razne, razna mišljenja. E, oni među vama koji su danas ujutro e, došli u parlament, vi ste dokaz toga da se moramo baviti budućnosti prijevoza, bilo to u urbanim ili ruralnim područjima. E, gradovi su sve više e, zakrčeni, zagušeni, e, okoliš negativno reagira na prijevoz. Imamo dakle brojne aspekte kojima se bavi ovo, ovaj izvještaj. Ne možemo sve međutim pokriti u jednom izvještaju. Stoga bih vas molio da ne date klasične konvencionalne amandmane, dajte nam inteligentne e, prijedloge. Radit ćemo na ovom izvještaju. Dok ne budemo e, dobili najpametnije prijedloge ovog odbora a onda ćemo predložiti ovaj izvještaj kao nešto zajedničko blago, zajedničko blago ne samo za komisiju E, već za sve naše sugrađane. E, e, vrlo smo dobro surađivali s izvjestiteljima u smjeni, puno smo radili izvještaj ovise jedan o drugome, to su bliski izvještaji u sljedećim tjednima bih e, želio uključiti sva vaša mišljenja u ovaj izvještaj i e, sve komentare koje smo e, ovdje čuli. Hvala lijepa i radit ćemo dotle dok ne dobijemo dobar izvještaj. Rok za prediju amandmana je 9. ožujka u podne. Idemo dalje. E, sljedeća točka. Zdravstveni turizam u Europskoj uniji. Dati ću riječ gospodinu Tomasu Menilu. Evo, e, tu ste kraj mene. Dobar dan vam želim. Izvolite, sjednite. E, govorit ćete o studiji o zdravstvenom turizmu u Europskoj uniji e, i imate desetak minuta. Zatim ćemo imati raspravu sa članovima odbora, a onda ću pozvati, onda ćete vi odgovarati na pitanja. Dobrodošli u naš odbor. E, hvala vam na prilici da predstavim ovo studiju o zdravstvenom turizmu. Ja radim na sveučilištu Breda u Nizozemskoj. E, pogledat ćemo u prvom redu neke definicije, onda ćemo pogledati statistike, pa politike u Europskoj uniji i e, na nacionalnoj i regionalnoj e, razini imat ćemo analizu SWOT i na kraju zaključke i preporuke. U prvom redu definicija zdravstvenog turizma to je oblik turizma koji se fokusira na fizičkom i mentalnom zdravlju. E, zdravstveni turizam je krovni koncept e, imamo medicinski e, turizam i e, turizam wellnessa e, koji se zasniva na aktivnosti, a toplički turizam e, je dakle turizam u toplicama i sličnim institucijama. To je široki koncept medicinski, wellness turizam i toplički turizam, oni su svi povezani ako idemo na statistike vidimo da zdravstveni turizam nije velik dio ukupno, uh, ukupnih uh, turističkih putovanja. Samo 4,3% to je domaći fenomen, a ne toliko međunarodni fenomen. Ako pogledamo prihode od zdravstvenog turizma domaćeg i međunarodnog, vidimo ovdje podjelu na zemlje. Tri četvrtine prihoda dolaze u pet zemalja koje sam upravo nabrojao ako idemo na zanimljivije ideje o politikama Europske unije, e, e, mobilnost pacijenata u Europskoj uniji postoji e, ne samo specifično za zdravstveni turizam. Neka sredstva postoje za to u Europskom razvojnom fondu. Mm, mm, imamo u državama članicama razne zakonske propise o zdravstvenom turizmu, regionalne politike. E, e, imamo zdravstvene politike država članica, e, tu se osnivaju klasteri raznih dionika za razvoj zdravstvenog turizma, promicanje e, vizualizacija tog turizma u regijama. To, bavi se to i prekograničnom mobilnošću. Ako se fokusiramo na SWOT analizu vidimo jake strane, imamo e, veliki prihod zdravstvenog turizma, tu imamo e, infrastrukturu institucija za wellness i, i toplica. E, to je dobro razvijeno u Europskoj uniji. E, slabe strane imamo razne definicije zdravstvenog turizma, nemamo pouzdane podatke o tome, a ni tržište nije regulirano. Nemamo dovoljno poticaja na europskoj razini. Kada sagledamo mogućnost koje pružaju europljani žele putovati za potrebe zdravstvene njege, tu su mogućnosti razne mogućnosti koje se pružaju, ali isto tako moramo znati da postoje svoje stari stanovništvo koje treba istražiti, čije potrebe treba istražiti. A što se tiče prijetnje, vidimo da nema dovoljno osvještenosti kod javnosti glede ove direktive. Tu također ima i činjenica da kada stvari krenu pokrivo, onda e, se e, medijski visoka pokrivenost e, medijske informacije su negativne, a isto tako e, brojne države e, strahuju upravo te mobilnost pacijenata i putovanja u inozemstvo. Ako sagledamo sada moguće scenarije, to su, evo ovdje imamo dosta koncept dosta konceptualne scenarije. Ovdje vidimo, dakle, što se tiče rasta ovog zdravstvenog turizma, europske politike i privatna Privatna ulaganja su se veća i imamo i privatno javna partnerstva koja omogućavaju porast e, tržišta i medicinski turizam omogućuje dakle i trgovinski pristup ovome. Ovo nije naravno najodrživiji scenarij, ali je jedna od mogućnosti. Što se tiče scenarija o živahnosti ili vitalnosti zdravstvenog turizma, tu se radi o uključivanju zdravstvenih e, politika u nacionalne politike i isto tako treba sagledati više preventivni pristup za wellness e, i toplički turizam treba sagledati mogućnost stvaranja mreža izvrsnosti. Tu imamo centre izvrsnosti koji rade na suzbijanju oboljenja, a ti centri bi se mogli povezati i sa sustavima i mrežama hotela, prijevoza i tako dalje, što bi bilo dobro i za pacijente i za njihove obitelji. I evo, zaključno možemo reći da zdravstveni turizam predstavlja samo mali dio od 4,3% europskih turističkih putovanja. To je više nešto se odvija na nacionalnoj razini, a ne toliko na međunarodnoj, ali tu je i također i povijest e, toplica u Europi koja nije zanemarljiva. Tu su i neki problemi glede provedbe direktive o kojoj govorimo danas, a isto tako ako se opredijelite za kombinaciju kombinacija zdravstvenog turizma i turističkih politika to može omogućiti bolju integraciju i manje troškove. Što se tiče preporuka ove studije, mi bismo preporučili da veći dio bude uključen u sustav nacionalnih dakle, topličkog turizma. Avansno plaćanje bi, bismo sugerirali da se ukine što bi omogućilo bolji pristup e, ovom zdravstvenom turizmu. Možda bismo trebali također uzeti u razmatranje i izradu zajedničke strategije u promičbi zdravstvenog turizma i također e, sugeriramo dakle, da se ide na scenario o e, vitalnosti zdravstvenog turizma koji smo spomenuli ranije. Dakle, najviše hvala što ste mi pružili mogućnost da vam predstavimo u studiju. Merci beaucoup, monsieur Najviše hvala gospodine Menil na ovom izlaganju, a ja ću sada odmah otvoriti diskusiju. Gospodine Liri, izvolite, imate riječ. hvala predsjednice. Dakle, na našu inicijativu zatražili smo analizu zdravstvenog turizma i tražili smo da ta studija bude predstavljena pred odborom za transport jer jednostavno premali je broj ljudi koji shvaćaju što može predstavljati zdravstveni turizam za budućnost u okviru naravno industrije turizma. Ja neću ponavljati brojka, ali evo ih 20 milijuna zaposlenika koji ovise o sektoru turizma treba znati što to predstavlja za BDP svake države članice i tako dalje. No, jednu stvar ovdje treba napomenuti na sastanku odbora. Svaka studija koja se bavi budućnošću pokazuje da postoje dva sektora u kojima je sigurno da će doći do eksplozivnog, eksponencijalnog rasta u narednom ili naredna dva desetljeća i već vidimo svakodnevno posljedice toga. Dakle, kao prvo, tu se radi o sektoru turizma, a drugi je sektor zdravlja. Jer, s obzirom da je želja sa dobrobiti blagodati građana sve veći, tim će sve veći biti udio prihoda osoba koji će biti posvećen tome. Dakle, ljudi istražuju i traže različite mogućnosti kako si učiniti dobro. I jasno je da će sve veći broj takvih usluga postojati u buduće. Naravno, ovo izvješće ne trebamo sagledavati kao neki upravni dokument gdje se nalazi samo zbir brojki koji smo vam samo htjeli predstaviti. Ne, Ovdje doista treba sagledati što to može predstavljati za svaku državu članicu pojedinačno i za Europsku uniju u cijelini. Dakle, imat ćemo eksponencijalni rast sektora zdravstva i sektora turizma, to smo već pokazali i dokazali, to je činjenica. I ako u samoj Europskoj uniji čak i u zdravstvenom turizmu to vrijedi. Dakle, to vrijedi za Europsku uniju, ali i za treće zemlje. Na primjer, kada gledamo kako se razvija turizam e, u Rusiji ili turisti koji dolaze sa arapskog polotoka, naravno tu su i turisti iz Sjedinjenih američkih država, dakle brojni su oni koji dolaze iz zdravstvenih razloga u Europu. sad su tu i građani Kine koji su jako zainteresirani za zdravstvo i zdravlje. Što ne smijemo zanemariti. Dakle, tu je čitav segment suradnje između Kine i Europske unije vezano zdravstvo. Dakle, i to treba imati na umu. to govoreći, ja bih želio postaviti sljedeće pitanje. Dakle, pitanje je trebamo li napraviti izvješće u parlamentu koji bi privukao pažnju na značaj turizma, zdravstvenog turizma u Europskoj uniji. To je važno za gospodarstvo, ali i za dobrobit e, europljana. Ja dakle obraćam se predsjednici i želim joj reći da bi bilo dobro da imamo inicijativu te vrste u našem odboru. Hvala vam gospodine Liri, gospođo Ajala Sender, izvolite imate riječ. Hvala predsjednice, hvala, želim zahvaliti na ovoj studiji koja nam stavlja na raspolaganje dakle, razne elemente temelju kojih možemo razmišljati o ovoj temi koja je s jedne strane jako složena i koja ima i prednosti i nedostatke što se direktive tiče, ja sjećam da je direktiva 1000 11/24 ne potiče zdravstveni turizam, što više, sjećam da se tu radi o okviru temeljem kojeg se treba postarati da europljani imaju na raspolaganju zdravstvenu njegu u matičnim državama. Dakle, tu se poticalo o tome da europljani nađu e, mogućnost liječenja što prije svoje kući. Dakle, tu se radilo o tome da se bori protiv zdravstvenog turizma. Turizam je jedna stvar, a liječenje je druga. Dakle, ako ovo mišljenje ili izvješće na inicijativu treba biti napravljeno. Ja bih želio da jasno i glasno stavimo do znanja i da se tu kaže da se tu radi o dvima različitim stvarima. Dakle, pravo Europljana da imaju sustav zdravstvene skrbi, kvalitetan zdravstveni, sustav zdravstvene skrbi u mačnoj državi je jedno i to treba moći koristiti na reguliran i strukturiran način. I isto tako treba, u slučaju da ne postoji mogućnost e, zdravstvene njege u mačnoj državi dotičnog građana treba postati mogućnost naravno da se liječi inozemstvo. To je prioritet za nas i to je rečeno u okviru ove studije. Postoje e, liste čekanja u zdravstvenim ustanovama, tu su i financijski problemi s kojima su suočeni zdravstveni sustavi u e, raznim državama članicama. Dakle, tu imamo probleme javne politike s kojima su suočene sve države članice. A sad što se pak tiče ovog e, aspekta turističkog aspekta, dobro, tu je ponuda, tu je i privatni biznis u ovome svemu. Dobro, to može biti jedan dodatni aspekt dobrobiti blagostanja koji bi ljudi mogli tražiti. Tu može postojati neka ponuda koja mora biti regulirana i krajnje nadzirana što se tiče e, istinosti istinitosti onoga što se, ispravnosti onoga što se nudi. No tu je još jedna treća stvar o kojoj bih želio da e, se nešto kaže. To znači da sam turizam kao takav, znate, kada se radi o turizmu koji se ide s ciljem e, poboljšanja zdravlja, to je dobro kada se sve to radi dobrovoljno. Zašto govorim? Zato što u, Španjolskoj između 80. i 90. godina prošlog stoljeća i uslijed našeg ulaska u Europsku uniju, ne samo zbog toga, ali postao je jedan program Državnog instituta socijalnih e, službi koji je za cilj imao da se omogući ogromnom broju ljudi uz malu podršku, pomoć, ogromnom broju ljudi koji nikada nisu izašli iz svoje zemlje, dakle iz svoje sredine, bilo iz ruralnih ili urbanih milja, dakle to su, to su ljudi koji nikad nisu išli na mm, E, na godišnji, dakle, nije se radilo o tome da odu u inozemstvo, već samo do plaže, u Benidorm. I ogroman broj njih e, je iskoristio tu mogućnost i brojne studije su pokazale, dokazale da je to doista pomoglo tim ljudima i zdravstveni troškovi su troškovi zdravstvene skrbi u državi su smanjeni jer se omogućilo tim ljudima da malo putuju, da sudjeluju u raznim proslavama i ne radi se tu o karikaturalnom projektu, no doista eto taj projekt Kalipso je radio na toj mogućnosti druženja i putovanja za stari ljude. Nažalost, to se nije moglo dovoljno razviti. No, htjela bih samo ponoviti da turizam i putovanja za starije osobe, za umirovljenike jesu jasni e, čimjenici poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja i kao što je ova studija rekla, putovanje omogućuje dakle da se ide u toplice i tako dalje. I u države istoka Mađarsku, Rumunjsku, druge. Dakle, kada se radi o ovom izvješću na vlastnu inicijativu, mislim da moramo jasno reći da s jedne strane postoje zdravstveni sustavi koji tu se radi o pravima, dakle moramo imati financijska sredstva kako bi svi europljani, sve europljanke imali pravo na to, dakle tu se radi o pravu, a s druge strane imamo turizam koji je dodatak. I treće, treba napraviti vezu i reći da turizam može dati svoj doprinos e, u zdravstvenoj njezi i smanjiti troškove e, zdravstvene skrbi u državama članicama. Hvala. Sada riječ ima gospođa Montero. Izvolite. Najviše hvala predsjednice. Dobar dan želim svim nazočnim. Dopustite prije da se ispričam e, jer nisam čula predstavljanje studije. No, ipak sam pogledala e, pisani dokument, dakle PowerPoint prezentaciju ove studije i temeljem toga žela bih e, iznijeti svoja zapažanja. Najprije mislim da je doista pozitivno što smo mi na ovom odboru se bavimo tim pitanjem, pitanjem koje radi na povezivanju turizma, gospodarstva i ovaj segment je doista segment koji bi nam mogao pomoći da ispunimo određene prioritete, prioritete određenih gospodarstava Europske unije i općenito Europske unije. Dakle, ovaj segment turizma može posredstvom konkurentnosti omogućiti dakle razvoj novih tehnologija i sve u svemu omogućiti uspostavu veze sa međunarodnim aspektom ovog sektora. Zatim, evo samo par ideja. Na koji način, naime, ovakav turizam može poticati to što turizam namjerava i pokušava raditi, što vlade pokušavaju i namjeravaju raditi posredstvom turizma, da, to jest na koji način turizam može predstavljati dopunu općenite turističke e, ponude i na taj način stati u kraj e, ovom sezonskom turizmu. Mi svi naravno u Europskoj uniji imamo jako raznovrsne zdravstvene sustave, dakle kako raditi na promidžbi istih, jer naravno svatko želi e, promovirati svoj vlasti zdravstveni sustav. E sad, tu su naravno sustavi nadzora, kontrole, treba napraviti različite analize različitih zdravstvenih sustava, država članica Europske unije, kako bi se moglo raditi na neovisnoj pozitivnoj promidžbi istih sustava. E, ono što me raduje i što je spomenuto u ovoj studiji, spomenuta je neovisna pokrajina Madeira iz koje ja dolazim, dakle to je regija Portugala u kojoj imamo jedno središte izvrsnosti taosoterapije, tu je dakle zrasni turizam e, koji je uspješan i htjela sam eto to ovdje reći. I istovremeno želim pitati kako dakle, boraveći u jednoj od najudaljenijih regija, ultraperiferne regiji, daleko od e, centara, kako te regije mogu imati koristi od ovog dodatka i da li to može stvarno biti pravi dodatak e, turizmu kako bi se borilo protiv sezonskog turizma, odnosno našlo rješenje da turizam ne bude samo sezonski turizam. I konačno, E, treba reći da smo mi ovdje suočeni sa ogromnim izazovom. Tu se radi o poticanju dalje turizma, dakle kako ovaj gospodarski sektor može pomoći građanima, kako Europska unija može potaknuti sektor zdravstva i zdravstvenog turizma i da li će biti moguće u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru dobiti dodatna sredstva za taj sektor. Dakle, kako ukazati na značaj koji može imati ovaj sektor eh, za Europsku uniju gospodarstvo. Gospodine Menil, izvolite, ovo su pitanja koja su vam postavljena, a sad izvolite odgovoriti na njih. Okay, on the, first uh, question. Ah, Ispričavam se, gospodine Telička, nisam vas uh, vidjela uh, u redu, gospođo predsjedateljice, ne ljutim se. Na samom početku mislim da je dobro što ste vi e, došli na ovo izlaganje, ali ste nam u četiri pol minute održali izlaganje što je dosta neuobičajeno, a uspjeli ste prenijeti poruku. E, što se tiče same ove teme, pitanje je koliko ambiciozni možemo biti i koliko hrabrosti je potrebno da zaista uradimo ono što je potrebno na ovom području jer eh, je ovo općenito govoreći u nadležnosti država članica. Eh, kada govorimo o zdravstvenom turizmu, govorimo s jedne strane o zdravstvu, s druge strane o turizmu, pa se trebamo zapitati koliko ambiciozni možemo biti na europskoj razini da riješimo oba pitanja. Mislim da tu postoji manevarski prostor za nas, ali uz previše ambicija možemo biti i kontraproduktivni. Mislim da ovo trebamo sagledati s dvije strane. Najprije sa strane zdravstva, prvotni cilj zdravstva je brinuti se za zdravlje ljudi, e, spriječiti e, bilo kakve zdravstvene probleme i tako dalje. Ali istovremeno mislim da možemo reći da je zdravstvo jedan od sektora gospodarstva, a mi na zdravstvo ne gledamo na taj način. To je dio problema jer tu su zdravstveni troškovi jako visoki, nekad bespotrebno visoki i to je ono što je problematično. Ako mi u budućnosti na europskoj razini uspijemo riješiti to pitanje, dakle s tog ugla, onda ćemo sigurno dati dodatnu vrijednost ovom pitanju na europskoj razini. Što se tiče zdravstvenog turizma, ne postoji nikakve dvojbe da postoji manevarski prostor za poboljšanje. Neki su e, govorili o tome, neki su govorili o utjecaju Rusije, e, arapskih zemalja i tako dalje. U vašem slajdu smo također vidjeli određene aspekte o osvješćenosti. Mislim da niste bili preoptimistični i mislim da je to ispravno jer kada putujemo e, pitamo se do koje mjere možemo e, nadići e, nacionalne aspekte u svake zemlje kako bismo mogli privući građane u E, europska e, lječilišta i u odnosu na strana. I trebamo se zapitati možemo li koristiti bolje europske fondove za ovo. Kada putujete u e, Europskoj uniji možete vidjeti sjajna termona lječilišta E, sportske centre koji su financirani od strane Europske unije, ali kada idete u neka od naših termalnih lječilišta vidjet ćete da se često nalaze u ruralnim područjima, na planinama gdje ne postoji nikakav drugi sadržaj osim tog. Dakle, pitam se jesmo li uspjeli uspostaviti ravnotežu u financiranju u Europskoj uniji između financiranja visokokvalitetnih e, termalnih lječilišta s jedne strane i moderniziranja drugih termalnih lječilišta s druge. I mislim da u Europskoj uniji doista bismo mogli ostvariti e, profit e, u ovom sektoru. Što se tiče samog zdravstvenog turizma, Moram reći da sam pesimističan i ne vjerujem da na europskoj razini možemo dati tu dodatnu vrijednost, iako postoji zanimanje pojedinih država članica za ovaj sektor. Ne vjerujem da možemo poticati taj zdravstveni turizam na europskoj razini, jer e, je to nešto što je doista u nadležnosti država članica, naročito kada radimo govorimo o zdravstvenoj skrbi. E, možda kada govorimo o rehabilitaciji i tako dalje, tu se radi o onim aspektima zdravstva koji su povezani uz gospodarstvo. To su aspekti koji koštaju puno i koje ljudi moraju koristiti i izvan e, zemalja jer nemaju vlastite kapacitete, ali to kao što sam rekao košta puno i možda bi se to djelomično moglo financirati iz nacionalnog sustava zdravstvene skrbi kada se koriste neki objekti koji se nalaze u drugim zemljama i ako ne budemo barem donekle riješili pitanje zdravstvene skrbi i osiguranja, ne vjerujem da ćemo uspjeti napredovati na ovom pitanju. Možda nam možete dati komentare o tome. Hvala, sada predajem riječ našem gostu. Što se tiče ovog prvog komentara, i činjenice da u studiji nismo uključili istraživanje o utjecaju e, Rusije, arapskih zemalja i Kine, dakle njihovih pacijenata i da nemamo valjane podatke o tome. Dobrobit je važna i to je jedan od aspekata ovog turizma. Ne radi se samo o zdravstvenom sektoru koji je bitan, već isto tako i pitanje dobrobiti, to je jedan od stupova dobrog zdravlja svih stanovnika. Dakle, to je moj odgovor na prvo pitanje. Slažem se i sa zastupnicima koji su rekli da s jedne strane imate sustav zdravstvene skrbi, s druge strane turizam, turističke proizvode, turistički sektor. Ali bilo bi dobro kombinirati jedno i drugo. Reći da možda imamo neki zdravstveni centar, ali uz njega izgraditi i hotel, što pripada turističkom sektoru, dakle ljudi bi se mogli tu odmarati i možda trebamo vidjeti kakva su najbolja iskustva u drugim zemljama, kako se to kombinira. Treba tu udružiti dionike s jedne i s druge strane i treba, e, oni bi trebali raditi zajedno. Zatim, treće pitanje. Govorilo se o konkurentnosti u turističkom sektoru, u sektoru zdravstva, gospodarstva. Znamo da je zdravstvo i turizam nešto što je u nacionalnoj nadležnosti, ali možda je to povezano i s pitanjima drugih zastupnika koji su govorili o socijalnim sustavima. Potrebno je imati dobro organiziran socijalni sustav na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bismo mogli poticati te i promicati turističke proizvode u kombinaciji sa zdravstvenom skrbi. Dakle, ta vrsta organizacije je nužna kako bismo mogli naglasiti tu ideju regije posvećene zdravstvenoj skrbi i to ne samo za svoje građane, već i međunarodne pacijente, odnosno turiste. To predstavlja izazov jer e, se trebaju osnovati takozvane zdravstvene regije, ali Europska unija bi mogla se pozabaviti tim pitanjem uzimajući u obzir konkurentnost među tim regijama. To je također jedan od izazova koje treba sagledati iz te perspektive. Što se tiče posebno ciljanih skupina, kao što su stariji ljudi ili britanski građani koji odlaze u Španjolsku zimi, koji se nastanjuju tamo i koji koriste e, njihove zdravstvene objekte. To je nešto što e, se može smatrati nastavkom e, ljetovanja uz e, zdravstvenu skrb koja im se pruža u nekoj drugoj zemlji. Hvala najljepša na svim ovim odgovorima. Ne znam ima li Europska komisija neke komentare. Gospodina, gospođa Kristina Buros. Hvala gospođo predsjedateljice. Komisija se želi zahvaliti Europskom parlamentu i resornom odjelu na ovoj važnoj studiji. Kao što znate, o zdravstveni turizam je jedan od podsektora e, turizma. Znamo da zdravstveni turizam nije toliko razvijen, a mislim zato da je dobro što sada imamo ovu studiju. Hvala vam i na preporukama koje ste napomenuli u njoj. Kao što znate, komisija je uložila dosta napora u e, diversifikaciju turističkih proizvoda koristeći financijska sredstva iz programa Kozme. Također imamo i potporne projekte za produljenje turističke sezone kako bi se zapošljavanje produljilo i kako bi se borili protiv masovnog turizma i prenatrpanosti turističkih e, mjesta. Čuli ste i detaljne informacije o postignućima naših e, politika i našim zacrtanim ciljevima. Ja ću vam dati samo jedan relevantan primjer. E, ove godine naš e, natjecaj za najbolje odredište će imati za temu e, zdravstveni turizam. Očekujemo oko, da će oko 20 zemalja sudjelovati u ovom natjecanju. E, dakle, mi ćemo dati i nagradu i reći ćemo koje to odredište ima taj elemente izvrsnosti i mislimo da je to jako važno za promicanje zdravstvenog turizma. Mi ćemo naravno uzeti u obzir vaše preporuke u razvoju budućih politika. Hvala vam još jednom na njima. Hvala najljepša gospođo Borus na svim ovim informacijama. A sada mislim da se možemo zahvaliti gospodinu Minilu na studiji. Hvala što ste došli na sastanak našeg odbora kako biste nam govorili o ovoj studiji. Ovo je pitanje kojim se ne bavimo toliko, a naši građani doista e, rade tu poveznicu između zdravstva i turizma. Da, mislim da je važno e, sagledati zdravstveni turizam kao jednu cjelinu jer je to gledište e, naših građana. Da, hvala vam još jednom na izlaganju i na svim e, informacijama. Bez odlaganja nastavljamo s radom i sada ćemo čuti nešto više o izvješću gospođe Tapardel o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u zajednici. Izvjestiteljica je dakle gospođa Klaudija Tapardel, nakon nje ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni, a nakon toga ćemo imati raspravu e, u kojoj će sudjelovati i Europska komisija. Gospođa Tapardel, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice s obzirom na drago mi je što imam priliku predstaviti e, ovo izvješće. Evo idem iz početka. Poštovane kolege, kao što znate, europsko zrakoplovstvo je dosta napredovalo u posljednjih nekoliko godina. Dakle, kao što sam rekla, europsko zrakoplovstvo je u posljednjih nekoliko godina dosta napredovalo uz stvaranje jedinstvenog zrakoplovnog tržišta te se stoga se više i više primjenjuje načelo zakupa zrakoplova kako bi se radilo na napretku ovog sektora. To je uobičajena praksa koja traži fleksibilnost od strane e, zračnih prijevoznika koji se ponekad suočavaju s tehničkim problemima, sa nedostatkom posade, ali ovdje trebamo stvari sagledati u jednom općem kontekstu i uzeti u obzir konkretne elemente. 2007. godine SAD i Europska unija su potpisale međunarodni sporazum kojim se predviđa liberalizacija ovog tržišta dakle zakupa zrakoplova s posadom. Ali 2008. godine Europska unija je predložila ograničenje u okviru uredbe iz 2008. godine. Dakle, tu postoji e, kontradikcija. E, ste, u temelj, s obzirom na to Europska komisija je predložila da se izmjeni članak 13. stavak 3. točka B uredbe 1008 iz godine kojim se eh, otvara mogućnost za ukidanje ograničavajućih uvjeta koji se primjenjuju na ugovore o zakupu zrakoplova s posadom registriranog u trećoj zemlji ako se u eh, sporazumu eh, koji je potpisan za najam zrakoplova s posadom radi o međunarodnom sporazumu. E, Predlog komisije tu predstavlja isključivo tehničke izmjene, ali e, tu se postavlja pitanja pitanje osiguranja pravne usklađenosti između zakonodavstva Europske unije i postojećih međunarodnih sporazuma. S obzirom na sve rasprave koje sam imala sa dionicima u ovom sektoru, uključujući zračne prevoznike, udruge zaštite putnika i tako dalje, zaključili smo da da moramo imati izmjenu, ali ta izmjena mora imati velik utjecaj na ovaj sektor, naročito što se tiče socijalnih i radnih uvjeta, ali isto tako i prava putnika. Ovdje se radi o otvaranju europskog tržišta za zakup e, zrakoplova s posadom. Uslijed pregovora sa trećim zemljama. Dakle, tu može doći do izmjene e, poslovanja koja će biti privremena e, kako bi se pružila usluga putnicima. Zato smatram da zakup zrakoplova s posudom se treba ograničiti i da se treba koristiti samo u iznimne svrhe. Trebamo pronaći ravnotežu između potrebe fleksibilnosti e, zračnih prijevoznika, a s druge strane poštivanja osnovnog načela funkcioniranja ovog sektora u Europskoj uniji. I u tom smislu idu i amandmani koje sam predložila na ovaj tekst. Ovdje se E, govori o zakupljivanju zrakoplova s posadom e, u razdoblju od 7 mjeseci koji se može produljiti na još 7 mjeseci. Dakle, radi se o maksimalnom razdoblju od 14 mjeseci. E, na to se može dati iznimka ukoliko nakon provjere se zaključi da je zahtjev za iznimkom u do utemeljen. Mi smo htjeli dodati još tri zahtjeva na to. Prvo da mora postojati sporazum o zračnom prometu između Europske unije i dotične e, treće zemlje. E, zatim e, ugovor o zakupu treba biti uzajamno primjenjiv, dakle mora postojati načelo uzajamnosti i e, dozvola se može dodijeliti samo ako možemo dokazati da je zakup od 14 uzastopnih mjeseci ispoštovao načelo uzajamnosti i načelo jednakog pristupa tržištu i da su ispoštovani svi kriteriji e, koji se tiču sigurnosti, socijalnih radnih uvjeta i prava putnika i da se u trećoj zemlji sve to primjenjuje na e, sličan način kao i u Europskoj uniji. I također trebamo provjeriti da se u tim trećim zemljama primjenjuju i e, gospodarski uvjeti koji su slični onima koji se primjenjuju u Europskoj uniji. Ali najvažnija je e, sigurnost tih zrakoplova jer tu govorimo o sigurnosti naših putnika. Te zračne E, ti zračni prijevoznici koji imaju potpisan sporazum o zakupu zrakoplova s posadom trebaju e, biti sigurni da se u trećoj zemlji primjenjuju slični kriteriji kako bi se izbjeglo narušavanje tržišta, e, socijalni dumping ili bilo kakvi drugi neželjeni učinci. U sedmom mjesecu komisija je objavila e, komunikaciju u kojoj predlaže dvije izmjene glede prava zračnih prijevoznika i kriterija koji se moraju ispoštovati za pružanje javnih usluga. Dakle, sada na raspolaganju imamo tri različita teksta, ali nemamo jasan pravni temelj za uvođenje svih predloženih izmjena. Zato mislim da trebamo izraditi studiju o učinku u kojem e, će biti predstavljeni argumenti za ove izmjene i onda vidjeti treba li se uredba doista izmijeniti. U svakom slučaju čekam mišljenje i kolega, izvjestitelja u sjeni i na kraju želim samo još reći da doista e, želim biti fleksibilna, e, saslušat ću sve argumente jer mi je cilj imati ravnotežu između otvaranja tržišta, ali isto tako i poštivanja prava putnika. Fleksibilna sam dakle i što se tiče predloga komisije i kolega. Hvala najljepša, gospođo Tapardel. E, najprije predam riječ gospodinu Galeru. Izvolite. Hvala predsjednice. Hvala i izvjestitelju. E, rečeno je što je bila početna točka u, u, u sporazumu od 2001. se dogovorilo da će se moći e, zakupovati zakupiti bez e, ograničenja onda smo uveli ograničenja a SAD želi razjasniti sporazum. Trebamo prag, pragmatičnu, dosljednu, dosljedno oblaz, obrazloženje sporazuma u ovoj uredbi. Možemo se referirati da u pripremi e, sporazuma o, o zakupu zrakoplova sa posadom i e, e, u sporazumu o e, zračnom prijevozu da je to jedina mogućnost izuzeća od stavka 13 time bi sporazum o zračnom prijevozu a i propisi koji sada postoje u europskoj uniji bili ispoštivani članak 13 e, uredbe su u tome odraženi. Hvala lijepa e, izvjestiteljice, ali vaši prijedlozi e, mi nisu prihvatljivi. Amandman 1 formulira s našeg stanovišta za tijela za odobrenje zadaće koje se ne mogu ispuniti Um, treba e, prostudirati propise trećih e, zemalja treba usporediti propise e, država članica i a onda treba te rezultate izvagati i usporediti sa interesima klijenata tih e, zakupljenih e, zrakoplova. Pitam se sada kako se to može uklopiti u odluke u ovom zakupu zrakoplova s posadom. Mislim da to nije primjenjivo. Amandman 2 bi mogao biti točnije definiran ili formuliran kako bi e, smo ispoštivali sporazum sa SAD. Amandman 3 s mojeg stanovišta nije e, dostatan. Govori se o izuzetnim okolnostima i o reciprocitetu. Ovako kako je to formulirano, to za nas nije prihvatljivo. Foster, Hvala lijepa. E, velika hvala Claudi e, Tapardel. E, vrlo je dobro obavila posao i dobro objasnila tekst. Što se mene tiče, pristup komisije je adekvatan i dovoljan E, zašto to kažem? Ako se vratimo na e, dogovor iz 1992. To je bilo sukladno sa propisima o zakupu. To su međunarodni e, sporazumi o zakupima zrakoplova iz trećih zemalja ne znam e, koju su domaću zadaću moji, kolege e, napravili, ali u svakom slučaju imam, imamo izvještaj koji je u skladu sa dosadašnjom praksom koja je već ustaljena. Imamo recimo održavanje e, flote zrakoplova. Transalvija, nizozemska kompanija, E, tu smo imali jedan slučaj prije dvije godine. E, e, to je velika flota i njezina, njezino održavanje nije bilo moguće. Oni su napravili sporazum, ugovor sa jednom trećom kompanijom. Moramo biti pažljivi kad stavljamo vremenska ograničenja na ovako nešto Možda će to e, e, biti važeće e, za samo nekoliko mjeseci, ali zakup nije jeftin. Kada kompanije odluče da trebaju avion u zakup, mm, to one nisu odlučile zauvijek. To je zbog privremenih okolnosti. Pazila bih malo na vremenski okvir. Još nekoliko kratkih točaka Radi se o e, zakonima o zapošljavanju socijali. E, socijalni uvjeti moraju biti ispunjeni e, pod pretpostavkom da treće zemlje zapošljavaju posade pod strašnim uvjetima. Mislim da to nije prihvatljivo. To vrlo često nije slučaj. Naravno, mora postojati zakonska usklađenost na svim područjima ako mm, e, gledamo Lufthansa mm, i Star Alliance, oni su e, e, zakupili kineske avione, avione kineskog prijevoznika. Da li su oni pogledali recimo zakone o zapošljavanju zrakoplovnih posada? Mm, ja pretpostavljam da ljudi koji rade za tu kompaniju su dobro osposobljeni i da rade e, u prihvatljivim uvjetima. Sve u svemu, mislim da moramo biti jako e, pažljivi kao što je rekao gospodin Galer. Moramo e, pažljivo formulirati amandmane, inače ćemo Eh, imati nešto što je mnogo presloženo, komplicirano. Evo, toliko od mene. Hvala lijepa, eh, gospođi Tapardel. Gospođa Bilbao ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Eh, zahvaljujem gospođi Tapardel i svim kolegama na njihovu radu. Ono što ću reći o ovom prijedlogu je kratko. To je prijedlog komisije e, koji je tehničke prirode u Aldeu. Ne smatramo da moramo proširiti sadržaj e, prijedloga. Ono što mi predlažamo jeste da imamo brzo e, rješenje ovog, ove teme, a da kasnije imamo generalnu reviziju koju možemo raditi e, a da nemamo vremenskih ograničenja e, e, već nam je dugo poznata, poznato stajalište gospođe Tapardel. Želimo zapitati komisiju, pripremali reviziju, imali tu neki rok E, evo, e, e, također je za naš klub važno da poštujemo temeljna prava kako putnika, tako i posada. To je tema koju smo mnogo puta raspravljali. Kao što sam rekla, želimo li otvoriti ovu tehničku temu ili ne. Gospođa Anderson ima riječ. Hvala. Što se tiče ovog prijedloga, e, pozdravljam oprezan pristup kolegice Tapardel. Mislim da to nije samo tehničko pitanje, to je jako političko pitanje koje ima neke negativne posljedice. Ne slažem se sa Jackie Foster. Što e, prošle godine u srpnju e, Velika Britanija Britanija je United Airlines dozvolila da zakupi devet e, zrakoplova. To je dovelo do e, legalnog štrajka e, kabinske posade. Mi smo postavili jedno usmeno pitanje komisiji o tome i onda smo bili blokirani što se tiče ovih tema, jasno je da tu postoje velike zabrinutosti zbog zdravstvenih i sigurnosnih e, pitanja, recimo kod e, kompanije Qatar e, Airways njihovo postupanje sa ženskim osobljem i tako dalje. Ne kažem da je uvijek sve negativno, međutim E, postoje i zabrinutost zbog e, reciprociteta e, imamo FAO ima velika ograničenja zakupa zrakoplova s posadom. Jasno je da je to povezano sa, i sa sigurnošću i s kabotažom E, mislim da moramo imati opću reviziju. Zašto onda to radimo sada? Jer nismo e, napravili e, onaj, onu procjenu učinka koja je bila je potrebna. Naravno možda trebamo amandmane, ali i daljnja pojašnjenja E, jako smo zabrinuti zbog kršenja standarda i e, radničkih prava. Komisiju pitam gdje je ovaj socijalni stup u zrakoplovstvu koji je e, obećan Uniji i poslovnom svijetu? gdje su tu socijalni uvjeti za zrakoplovstvo i dionike? ne možemo raditi tehničke amandmane ako nemamo dobar pristup zrakoplovstvu, općenito govoreći. Hvala. Hvala gospođa Andersen. Gospođa Nisam dobro pogledao ova, ovu temu. Pogledavši ove prijedloge, slažem se. E, komisija predlaže tehničku stvar. Ovo što imamo pred sobom je samo tehnički teh, tekst. Ali tu imamo mnogo važnije socijalne teme koje e, bismo trebali uzeti u obzir. Kao što je rekla gospođa Anderson, trebamo e, dublje sagledavati socijalne aspekte. Stoga bismo e, molili komisiju da odgovori na pitanja gospođe Tapardel. E, gledamo na zajamčeno putovanje, ekonomske aspekte, socijalni stup i tako dalje Moramo zrakoplovstvo sagledavati na malo temeljitiji način, a ne samo općenito prihvatiti zakup zrakoplova s posadom. Moramo prostudirati zakonodavstvo trećih zemalja, e, standarde, sigurnosne propise i tako dalje E, ovo nije samo tehnički tekst, moramo biti mnogo oprezniji kad govorimo o prijevoznicima. Socijalni učenak e, ovih sporazuma, ovih e, zakupa također treba biti u središtu naše pažnje. Naravno, detalji su jako važni E, ne možemo prihvatiti da bilo koji prijevoznik može zakupiti bilo kakav e, zrakoplov s bilo kakvom posjedom iz bilo koje zemlje. Trebamo tu ograničenja. E, moramo imati zaista izvanredne okolnosti da uopće dozvolimo zakup ne želimo da i u zrakoplovstvu dobijemo situacija Ubera. E, gledamo turistički sektor. U, u okviru našeg zakonodavstva trebamo pogledati kakvu platformu već imamo hoćemo li potpisati e, ugovore o zakupu zrakoplova s posadom s nekim zemljama gdje pravni okvir nije dobro reguliran. Evo sada e, komisija, gospodin panelist, izvolite, imate riječ. Dobar dan svima. Hvala vam svima u prvom redu izvjestiteljici gospođi Tapardel koja je pripremila vrlo dobar izvještaj. Svima zahvaljujem na plodnoj razmini mišljenja. Um, govorilo se o mnogim važnim temama koje su obuhvaćene ovim prijedlogom. Prijedlog komisije i njegovo podrijetlo E, to e, je mišljeno samo da uskladimo naše zakonodavstvom e, s obzirom na sporazum o zrakoplovstvu sa SAD-om. Nismo namjeravali pristup zakupu općenito, niti interno, niti s trećim prevoznicima. Ne želimo otvoriti vrata liberalizaciji samo se moramo uskladiti s postojećim međunarodnim obvezama, naročito e, e, prema SAD-om. E, to je pravno usklađivanje koje ovdje predlažemo. Ono što vidimo jeste da je tekst nacrta izvještaja dozvoljava otvoreni otvoreniji okvir za zakup zrakoplova s posadom s trećim zemljama E, e, imamo neke nove uvjete, to ide iznad e, intencija komisije. To je bilo samo pravno usklađivanje koje bi trebalo pokriti samo sporazum sa SAD-om. Postoji rizik da amandmani nas spriječe od daljnjeg rada e, na, ispošti, na e, ispunjavanju naših obveza prema SAD-u. E, ove primjedbe koje smo čuli su relevantne. Uredba 1008 iz 2008. je još uvijek relevantna E, sada počinjemo sa evaluacijom postojećeg zakonodavstva, a zatim ćemo imati potpunu procjenu učinka. To ćemo dovršiti e, tijekom ove i sljedeće godine. A onda ćemo imati široku raspravu o zakupu zrakoplova s posadom. E, taj zakup je vrlo važan operativni aspekt e, industrije. Ne možemo ga se lišiti zbog raznih razloga. Europski e, prijevoznici rade u trećim zemljama i obratno. Jasno je međutim da taj zakup ne smije dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja natjecanja niti do podrivanja naših standarda. Ono što želimo ocijeniti u ovoj reviziji e, uredbe 1008 jeste kako iskoristiti e, zakup e, zrakoplova s posadom u interesu prijevoznika i u interesu naših propisa za unutarnje tržište. Ako gledamo podrijetlo ovog prijedloga, E, e, želimo zaključiti sporazum s SAD-om o zakupu sa zrakoplova s SAD-om, to dobro napreduje i nacrt sporazuma e, je već dostavljen parlamentu. O, to nije javni dokument jer još uvijek pregovaramo, ali svaki član parlamenta ima pristup dokumentu i može vidjeti što je u njemu napisano E, ovaj novi sporazum o zakupu zrakoplova s posadom s SAD-om e, će biti ograđen na operacije e, koje prijevoznici mogu vršiti u svoje vlastito ime. Neće im dati dodatni pristup našem tržištu. Ovaj tip zakupa nema utjecaja na prava putnika ta će ostati ista. E, ista su da li letite sa e, nekim e, europskim prijevoznikom ili prijevoznikom iz SAD-a. Ovaj sporazum se referira na opća načela programa Otvoreno nebo Dakle, poštuju se pravila one zemlje u kojoj djelujete, u kojoj vršite usluge. Dakle, mi smo doista izuzetno zadovoljni i sa velikim zadovoljstvom e, ćemo pružiti izvjestelju i drugim zastupnicima dodatne informacije i postarati se da ovaj tekst ne otvara nikakva vrata koja ne želimo da budu otvorena. je goreći, mislim da trebamo razmotriti zakup zrakoplova i ulogu zrakoplova u okviru dokumenta iz 2008. godine. Mi predlažemo da ukoliko postoje neke brige u parlamentu o ovim tehničkim pravnim amandmanima za koje se misli da mogu stvoriti previše novih mogućnosti, što mi ne mislimo, ali možda je tako, možda bismo trebali pojačati amandmane i suziti poljoprivredne kako bismo spostrali da to pokriva samo odnose sa SAD-om, bilo e, promjenom samog naslova, naziva, sporazuma ili ubacujući neke e, jasne rokove datume koji će biti svi sukladni sa našim međunarodnim obvezama i napraviti tako da se to može primjenjivati samo u okviru cjelokupnih e, sveobuhvatnih sporazuma. Dakle, evo to sam htio predložiti, dakle da se suziva ovaj tekst, ali ako ikako može da se ne uključuju brojni e, novi aranžmani sa, koji se tiču zakupa zrakoplova sa brojnim trećim državama. Eto, toliko. Hvala vam. Hvala vama. Gospodin Tapardel, evo molim vas, zaključimo. Najljepša hvala predsjednice. Dopustite najprije da zahvalim kolegama izvjestiteljima na iznesenim mišljenjima. Surađivali smo ovdje na odboru za promet na raznim dosijima, oni znaju da sam jako otvorena i razumna i poput njih želim bolje zakonodavstvo za naše sugrađane. Zahvaljujem također i kolegama iz redova socijalista demokrata. Ja sam spremno razgovarati svim prijedlozima amandmana. Uvjerena sam da ćemo imati na kraju dobar tekst kako bismo zajamčili lojalno tržišno natjecanje na europskom tržištu zrakoplovnih kompanija, ali isto tako uz apsolutno poštivanje socijalnih eh, prava i prava putnika koje ignoriramo, nažalost, dosta često. Što se pak tiče naše suradnje s, Europskom komisijom, mislim da je komisija toga jako dobro svjesna. Svjesna koliko smo otvoreni po pitanju razgovora o ovom dosijevu. Ova prezentacija ovdje u parlamentu nastupa jako kasno i do toga je došlo upravo kako bismo imali dovoljno vremena da nađemo rješenje i kako bi komisija našla najbolja rješenja kako bi e, riješila sve te aspekte koje oni, dakle Europska komisija smatraju čisto tehničkim aspektima. Želim podsjetiti kolege iz komisije da što se kolege iz parlamenta tiče, da, možda se tu radi o tehničkim pitanjima, imajući na umu pregovore s Amerikancima, no Pregovori i tehničke, tehnička pitanja su nadležnosti Europske komisije, da, ali mi u Europskom parlamentu moramo ponuditi korektne zakonodavne tekstove. To je naš zadatak. Iz tog razloga sam si dopustila iznijeti vlastiti prijedlog izvješća. Da, istina spominjete to da želite riješiti tehnički problem e, u odnosima s Amerikancima, no dobro, želim vas samo podsjetiti da taj tehnički prijedlog koji iznosite nigdje ne napominje da govorite o bilateralnim odnosima između Europske unije i sjednjim američkim državama, a koji se tiče te vrste najma zrakoplova. Iz tog razloga ja kao eurozastupnica morala sam se postarati da ćemo mi u Europskom parlamentu biti u prvom redu borbe za zaštitu našeg tržišta kada se radi o dakle, suradnji s trećim zemljama, koja god toća zemlja bila. U svakom slučaju ovdje ne želimo ni na koji način zatvoriti europsko tržište ili ne ispoštovati sporazume s trećim zemljama, no istovremeno ne želimo u potpunosti otvarati tržište. No, mi se obraćamo vama, Europskoj komisiji, jer ste vi ti koji pregovarate takve pregovore, a mi u parlamentu ih odobravamo, a odobravamo ih često ne raspolažući svim mogućim argumentima i analizama. No u svakom slučaju vi pregovarači i vi Europska komisija imate obvezu pregovarati korektne sporazume, a da pritom ne žrtvujete naša načela i vrijednosti Europske unije. I to je ta naša briga nas u Europskom parlamentu. Ne mislim ja ovdje da ima ljudi koji žele sklopiti sporazum s Amerikancima koji ne bi poštovali minimalna načela, prava, socijalna prava, prava putnika, e, pošteno tržno natjecanje. I potrebu da se europskim e, zrakoplovnim kompanijama pruži mogućnost da zadovolje potrebe sektora turizma, na primjer. Dakle, ovim ja pozivam na dijalog kako bismo ponudili našim sugrađanima, a i zrakoplovnim kompanijama mogućnost da zaštite svačija prava. Zaključno želim reći sljedeće. Dakle, točno je da bih e, želio da vi iz komisije da nam predstavite ocjenu učinka. No, mi već raspravljamo više od šest mjeseci, a još uvijek smo u fazi evaluacije. Ja bih doista htjela da ima malo više ambicioznosti i da se poduzme, da se djeluje malo više po tom pitanju jer je to nešto što će imati utjecaj na sve naše zrakoplovne kompanije. Hvala. Hvala izvjestiteljici, gospođi Tabardel. Podsjećam da e, se amandmane može dostaviti do 16. E, ožujka 17 sati. Gospođa Anderson, izvolite. Evo, samo želim nešto reći o, o usmenom pitanju o zakupu zrakoplova koje je, blokir, koje je blokirano na konferenciji predsjednika. Da li biste vi, predsjednice, mogli to pokrenuti jer je to nešto jako važno za ovaj odbor i tu doista može doći do pravih zloporaba? To će biti na dnevnom redu sastanka koordinatora, gospođa Anderson. Evo, ponavljam, pogriješila sam. Dakle, rok za amandmane je 16 ožujak ne u 17 sati, nego u 11 sati. Dakle, 16.3. do 11 sati imate za amandmane. Toliko. Dragi kolege, završili smo rad e, u prijepodnevnom e, dijelu. Nastavljamo u 3 sata poslije podne. kako bismo se bavili temom godine turizma između Kine i Europske unije. Hvala i vidimo se poslije podne.